Euh, Naš su izvjestitelj je tu. To jest, evo, samo što nije došao. Predlažem da otvorimo sastanak zato što imamo 60 minuta na raspolaganju i moramo biti koncizni u javljanjima. Ako se slažete sa mnom, onda otvaram ovaj sastanak. Roberta Gualtierija ću ispričati, koji ima druge obveze i e, s vremena na vrijeme će skoknuti i do nas tijekom ovog sastanka. Što se tiče dnevnog reda, imate li kakvih primjedbi? Ako nemate, onda je on usvojen. Nemam nikakvih posebnih e, najava, što znači da mogu odmah dati riječ na pet minuta svakome od suizvjestitelja. Gospodin Manka je prvi. Thank you. Hvala predsjedniče. Paradoksalno je to da kada sam ja izvjestitelj, odnosno su izvjestitelj, nemam prijevod na svoj jezik. Želio bih zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni koji su sudjelovali na našim sastancima. Oni su nam pomogli da stvorimo atmosferu u kojoj se svatko osjećao tako da se svako mišljenje može izreći da je svako mišljenje važno. E, također e, se i naši savjetnici i svi izvjestitelji bave svakim mišljenjem i pokušavaju naći način da se pronađe konsenzus neki klubovi čiji su predstavnici namjeravali glasati protiv izvješća i sada pokušavaju iznaći zajedničko rješenje s nama, što je svakako dobar znak. Dakle, sutra ćemo možda nastaviti sa sastancem sa izvjestiteljima u Sjeni i mislim da smo na dobrom putu da nađemo dobra rješenja. Evo, sada ću dati riječ kolegi da nastavi. Uh, uh, hvala uh, predsjedatelju i hvala dragim kolegama. Ja bih također zahvalio su izvjestitelju, gospodinu Manki, na jako dobroj suradnji i na svemu što smo uspjeli obaviti u posljednjih nekoliko tjedana. Dakle, u pogledu eh, u pogledu pripreme eh, amandmana i kompromisa o kojima već razgovaramo sa našim izvjestiteljima u sjeni. Kao što znate, nacrt izvješća koji smo predstavili je pragmatičan i uzima u obzir s jedne strane različita mišljenja vezana za ovu temu, a s druge strane i eh, trenutačnu političku situaciju te prioritete Unije. Upravo zato prijedlog su izvjestitelja za reformu SMA se temelji na onome što bismo mogli nazvati pristupom u dva koraka. Dakle, želimo kratkoročno ostvariti opipljiv napredak, a zatim dugoročno i srednjoročno daljnje ciljeve. Imamo nekoliko amandmana a njima pokušavamo riješiti kontroverzna pitanja, no većina amandmana odnosi se na formalne aspekte i mislim da imamo tu dobar temelj za iznalaženje kompromisa između političkih klubova. Već smo imali prvu konstruktivnu razmjenu gledišta tijekom prvog sastanka, a sljedeći sastanak e, je zakazan za sutra. Što se tiče amandmana, želio bih naglasiti sljedeće teme. Prva skupina amandmana odnosi se na potrebu da se kratkoročno osiguraju konkretne i ambiciozne akcije kojima je cilj povećati odgovornost e, i e, odgovornost e, u ovom parlamentu. Neki kažu da bi e, članovi da bi članovi ovog parlamenta trebali sudjelovati mnogo više u radu ESM-a. Smatram da bismo trebali osnažiti ulogu ovog parlamenta i Mi ćemo učiniti sve što je potrebno da dođemo do širokog kompromisa. Također, što se tiče privremenog memoranduma o suradnji, predlažemo i to kao instrument koji bi trebao osnažiti ulogu ovog parlamenta. Osim toga, imamo i veliku podršku za ideju, odnosno za viziju budućeg uključivanja reformiranog GSM-a e u novi zakonodavni okvir. To je naravno političko stajalište ovog parlamenta koje je dobro poznato i bilo bi jako dobro kada bi izvješće dalo podršku u tom smislu. Drugi skup amandmana bavi se imenom a, budućeg tijela ove institucije. U ovom trenutku mi imamo prijedlog i predstavili smo prijedlog i čini se da nemamo političku podršku vezano za taj prijedlog, iako postoji e, široko slaganje i sporazum vezano za ideju da ime institucija ne bi trebalo biti Europski monetarni fond. Jer bi došlo do preklapanja monetarnih nadležnosti Europske središnje banke. E, tako da ćemo vidjeti koji će biti konačni ishod na sastanku izvjestitelja u sjeni. Najvjerojatnije e, ćemo ovo pitanje ostaviti otvorenim. E, zatim treći skup amandmana bavi se odgovornošću i solidarnošću. Možda se sjećate ugovora o ESM-u i tu se već predlaže da se napravi poveznica sa makroekonomskim mehanizmom, osobito kad je e, riječ o nizu pravila. Također, treba imati na umu i različite rezolucije ovog parlamenta i kada to uzmemo u obzir, mislim da bismo se trebali držati postojećeg zakonodavnog okvira i na tom okviru ćemo i raditi. Posljednja skupina amandmana bavi se ulogom nacionalnih parlamenata i bavi se naravno i ulogom Europskog parlamenta. Moramo uzeti u obzir ovaj pristup u dva koraka. kada se budemo bavili tim tijelom, međuvladinim tijelom i tu uloga Europskog parlamenta mora biti ta da poboljša rad tog tijela ako uzmemo u obzir dugoročnu viziju. Dakle, uloga Europskog parlamenta morala bi se u tom smislu poboljšati. Ali čak i kratkoročno vjerujemo da postoji mogućnosti, da postoji prostor za poboljšanje. Eto, to su pitanja kojima se bavimo u našim amandmanima. Dakle, nastavit ćemo raditi e, zajedno kako bismo došli do kompromisa i nadam se da je, to jest, vjerujem da je to moguće. ostvariti u, kratkom, u nekom kraćem roku. Hvala lijepo, hvala su izvjestiteljima na ovim informacijama koje su ohrabrujuće što se tiče mogućnosti iznalaženja kompromisa i što se tiče usvajanja na plenarnoj, usvajanja ovog mehanizma, ovog instrumenta koji je u srži ove inicijative. A sada ću dati riječ izvjestitelju u Sjeni u ime odbora za proračun Silfrid Moresan. Hvala lijepo predsjedniče. Ja bih najprije želio zahvaliti našim kolegama gospodinu Manki i gospodinu Silvi Pereri na nacrtu izvješća Otkad sam vidio ovo nazvišće, došla sam do zaključka da se radi o jako dobrom temelju za raspravu, koji se naravno mora tu i tamo izmijeniti, nešto treba uvesti, uvesti neke amandmane, ali u svakom slučaju to je moguće zato što se sastanci sa izvjestiteljima u Sjedni odvijaju u konstruktivnom duhu. Smatram da mi kao parlament moramo prenijeti veoma jasnu poruku i upravo zato bih e, želio da konačno izvješće bude kratko i koncizno. I zato u ime EPP-a i u ime odbora proračun ja sam ograničio broj amandmana na minimum kako ne bismo doveli u pitanje duljinu, duljinu izvješća. Kao što je rekao, potrebno nam je kratko izvješće. Dakle, što se tiče amandmana, reći ću vam, dakle, podnijeli smo amandmane vezano za pitanja koje nam se e, tiče važnima. Izvjestitelj je također rekao da, moram, da se moramo uskladiti sa općim pravilima i obvezama i htio bih također e, naglasiti pravila vezana za, za poreze, EU fiscal rules moramo učiniti sve kako u teškim ekonomskim vremenima ne bismo bili u osjetljivoj i slaboj poziciji i voditi računa da deficiti i viškovi mm, budu uzeti u obzir. Također moramo potaknuti države članice na, na strukturalne reforme jer strukturalne reforme ojačavaju gospodarstvo, ekonomiju i također trebamo biti svjesni žrtava koje treba podnijeti u vrijeme krize. Također vjerujem da sve što činimo na europskoj razini ne može zamijeniti odgovornost nacionalne razine. Ono što mi radimo jako je važno, ali naravno na nacionalnoj razini imamo poreznih, dakle problema u poreznoj politici i to bismo trebali ispraviti. Trebali bismo iskoristiti instrumente koje imamo na raspolaganju kako bi osigurali da se države članice, da se njima upravlja u pravom smjeru. Također bi nam trebali fondovi za hitne situacije, to je, smo potpuno jasno i rekli, vezano za ESM i također smatra Smatramo da bi EMF trebao biti uključen u osnivačke ugovore i podnio sam također jedan amandman kako bi zemljama koje još uvijek nisu u ERM2 mehanizmu, kako bi one mogle sudjelovati u tome. i da dođe do, voljeli bismo također kako bi zapravo došlo do veće konvergencije a, između europodručja i područja koje nije europodručje i to osobito nakon Brexita. Trebali bismo dakle iskoristiti sve sredstva koje imamo na raspolaganju kako bismo osigurali tu konverziju između jednog i drugog područja. Zaključno, ono što mi radimo sa EMF-om i s pravom to radimo, radimo kako bismo osnažili našu valutu. Bez toga je naša valuta slabija i nije dovršena. I ovim našim radom mi zapravo dajemo odgovor na, postojeće nesavršenosti koje, koje postoje još uvijek. Dakle, mi znamo da to nije napravljeno temeljito prije 20 godina i zato smo mi sada prisiljeni temeljito se time pozabaviti. Dakle, to nije samo politička odluka. Ali s ovim izvješćem i sa amandmanima, poštovani kolege i dragi predsjedniče, vjerujem da ćemo doći do dobrih rezultata. Hvala lijepo, a sada riječ ima Tom van den Ja bih također želio zahvaliti su izvjestiteljima na nacrtu izvješća. Ja sam kao i gospodin Morrison za za, da se naglase određene teme. Moguće je postići veliki kompromis, ali isto tako jako važno da djelujemo brzo. E, ja sam bio jako zadovoljan početnim izvješćem i mislim da E, postoje e, određeni momenti koje treba naglasiti u pregovorima. Prije svega uvjetovanost. Dakle, to nije nikakva tajna. Naš, e, naš klub želi naglasiti da se ovdje radi o fondu koji je namijenjen kriznim situacijama. Ono što bismo mi željeli jest to da države članice počiste svoje štale ispred svoje kuće prije nego što odluče pozvati u pomoć fond. I tu sigurnost treba naglasiti u tekstu. Dakle, mi ovdje sada govorim o uvjetovanosti ex ante. Dakle, zdrava ekonomska politika je potrebna i mora se voditi takva politika prije nego što se prije nego što se pozabavimo fondom. A također treba razgovarati i uvjetovanosti ex post Postoje neke reforme koje su također predviđene i koje moramo poštovati. Nadalje, demokratska legitimnost, ono, ono, o čemu je govorio kolega Silva Pereira. Nadzor nacionalnih parlamenta je jako važan. Još jedan puta želim naglasiti, mi smo jako zadovoljni činjenicom da se nacionalni parlament spominju u nacrtu izvješća, ali za nas je još važnije to da se ne pošalje krivi signal. Nadzor fiskalni nadzor, proračunski nadzor je nešto što ostaje u domeni država članica i to mora biti potpuno jasno. Nadalje, to su države članice koje moraju dati svoj doprinos Europskom monetarnom fondu. Dakle, e, nacionalni parlamenti su oni koji će E, u konačnici e, dobiti sve informacije o Europskom monetarnom fondu. Oni također moraju biti u mogućnosti voditi dijalog sa europskim zakonodavcem. Eto, to, to toliko o demokratskom legitimitetu. Što, a što se tiče e, trećeg, treće, trećeg točka, naziv, naziv ovog tijela. Mi, smo, mi se slažemo sa našim kolegama iz Aldea. Mm, dakle, mogli bismo ovdje govoriti o Europskom stabilizacijskom e, mehanizmu. O čemu se zapravo tu radi? Mi bismo eh, morali voditi računa o tome da monetarni aspekt ovdje ne postane dominantan s obzirom na činjenicu da se time već bavi Europska središnja banka. I upravo zato eh, smo za eh, naziv koji smo primijenili za Europski socijalni fond. Dakle, Europski stabilizacijski mehanizam je prema našem mišljenju dobar naziv. Nadalje, četvrta tema. Mi više nemamo puno vremena i zato bi bilo jako dobro da ostanemo što je bliži izvornom tekstu. Dakle, mi smo spomenuli određeni broj amandmana koje ćemo podnijeti, ali trebamo biti jasni, a da bismo bili jasni i što više precizni, moramo ipak voditi računa o tome da se ne podnese previše amandmana i da on ne bude previše preopterećen. Govorili smo o fiskalnim kapacitetima, ministara financija. To je također nešto što je zanimljivo kao tema za raspravu, ali mislim da je to previše za ovaj tekst i mislim da ćemo probiti sve rokove koji su, predviđeni za rad na ovom izvješću. Hvala lijepo, a sada riječ ima Ben Kolmel. Izvolite. parole Ako on nije tu, onda ću dati riječ njegovom kolegi iz ECR-a, gospodin Ralf Paket. Hvala predsjedniče i hvala izvjestiteljima. Dakle, predlaže nam se da se ESM uključi u zakonodavni okvir Europske unije te da se promijeni ime EMF-a. EMF bi preuzeo funkcije postojećeg europskog stabilizacijskog mehanizma, ali bi upravljanje bilo više centralizirano. Ali mi se sa tim prijedlogom ne slažemo. Upravo zato smo podnijeli um, amandmane kojima se to odbacuje, ali istovremeno želimo biti konstruktivni, pa smo podnijeli čitav niz drugih amandmana da pokažemo što mislimo i kako razmišljamo o tome e, kako poboljšati ESM. Dakle, prije svega željeli bismo zadržati postojeće upravljanje. ESM e, e, financiraju države članice, oni su te koje plaćaju i zato bi se trebalo, trebalo bi zadržati ovaj aspekt upravljanja Nadalje, dakle, iznimka ne bi trebali biti samo takozvani bailout fondovi, već bi se sve ovo trebalo koristiti i za poboljšanje stabilnosti europske europodručja a to se može učiniti tako što ćemo ESM učiniti odgovornim za bolje, za bolju provedbu pakta za stabilnost i rast. Dakle, bolji monitoring, bolji nadzor, bolji fokus na održivosti i na strogim proračunskim pravilima. I konačno, mi smo jako voljeni surađivati i želimo poboljšati tekst. Na primjer, malo prije smo govorili o važnosti pakta za stabilnost i rast i o strukturalnim reformama te o um, zadržavanju snažne uloge Europskog pa, eh, nacionalnih parlamenta. Upravo su to teme koje su nam ključne. Eh, veselimo se budućem radu s vama, zajedno sa izvjestiteljima, odnosno su izvjestiteljima i izvjestiteljima u sjeni. Hvala. Riječ ima eh, izvjestitelj u sjeni za Alde, u ime Alde. On tu nije, a onda ću dati Aha, eh, što se tiče uvjetovanosti. Želim reći da ovaj mehanizam dio nužnih instrumenata za borbu protiv kriznih situacija. Dakle, to je mehanizam koji eh, se nije koristio tijekom uspostavljanja jedinstvene valute. Dakle, uvjetovanost bi trebala više biti ex post nego ex ante. Dakle, kada se pojavi neki problem ili neka nesreća, kada treba priskočiti u pomoć e, države članici koja se nalazi u tim poteškoćama. U tom trenutku, dakle, se pokreće procedura procedura provedbi strukturalnih reformi koja ide ruku pod ruku sa tom uvjetovanošću, a isto tako ono što je važno jest osigurati konvergenciju zakonodavstava u fiskalnim područjima. Što se tiče uloga nacionalnih parlamenta, dakle, treba biti svjestan da Europski parlament nije taj koji osigurava sredstva, nego su to nacionalni parlamenti i zato mora postajati vrlo jasna veza između nacionalnih parlamenta i upravljanja ovim europskim mehanizmom za stabilnost. Što se tiče samog naziva, mi smatramo da je opravdano zadržati europski mehanizam za financijsku stabilnost. Dakle, to je ime koje poznaju financijske tržišta i smatramo da je potpuno nepotrebno riskirati bilo kakve poremećaje i izbunjenost na tržištu. Dakle, što se tiče ovog pitanja o financijama jako, i ministra financija, mislim da je jako važno razlikovati funkcije odgovorne osobe za europodručje i mi bismo željeli da ta osoba bude ministar financija i da bude i potpredsjednik komisije, ali e, ne želimo da ta osoba bude predsjednik Europskog mehanizma za financijsku stabilnost. Dakle, to su dvije funkcije koje se svakako trebaju razdvojiti. I sada bih želio dati riječ predstavniku zelenih a to je Sven Gigold. Bonjour, président. E, dobar dan, predsjedniče. Dobar dan. Uh, Vrlo kratko. Mi smo već imali e, dobru razmjenu gledišta sa izvjestiteljima, drugim izvjestiteljima u Sjeni i želio bih samo naglasiti koji su naši glavni prioriteti. Ja sam e, od izvjestitelja čuo da postoji zajednički dogovor o smjeru u kojem trebamo ići u ovom fajlu. Smatramo da u ovoj fazi pregovora parlament bi se trebao usredotočiti na demokratsku i pravnu infrastrukturu vezano za ESM. To je puno bolje nego da se ponavlja rasprava između solidarnosti i solidnosti što očito ima smisla kada je riječ o ovakvom jednom fondu, ali u prošlosti smo se, ne, u prošlosti je bilo puno neslaganja vezano za to i ne bismo trebali oduzeti parlamentu mogućnost i moć da zauzme e, jasno stajalište. ESM budući da ga financiraju države članice, odnosno proračuni država članica, ESM će dakle kada je riječ o donošenju ključnih odluka ostati pod nadzorom i zapravo u okviru onoga što rade nacionalni parlamenti, ali to nas ne bi trebalo zaustaviti da zahtijevamo pravo za Europski parlament da kaže što misli i da iznese svoje mišljenje. Stoga smo predložili da se predvide veća prava kada je riječ o izboru direktora. A ako se ne varam, EPP je podnio slične amandmane. Mi bismo također željeli da parlament ima pravo na e, da ima pravo glasa kada je riječ o, postupku razrješnice i mislim da bismo i mi trebali koristiti svoja prava vezana o proračunskoj kontroli. Trebali bismo također imati pravo da postavimo pisana, pisane upite, odnosno pitanja, kao što smo to e, već e, imali mogućnost e, sa, financijskim nadzorom, dakle tijelima za financijski nadzor i sa Europskom središnjom bankom. Naravno, to bi pojedini članovi mogli činiti. A što se tiče predviđenog backstopa vezano za fond za sanaciju banaka, odluke o tome bi se trebale moći brzo donositi. Tako da je dakle, odobravanje parlamenta bi se trebalo predvidjeti u okviru vrlo kratkih procedura. Iako je potrebno brzo djelovati, visok prag ne bi trebao biti prepreka za te odluke. Visok prag je ono što je predviđeno statutima ESM-a. Dakle, backstop je vjerodostojan samo ako je doista novac na raspolaganju u slučajevima krize. U protivnom, to nije vjerodostojan backstop, vjerodostojan rezervni plan i ne može na učinkovit način pomoći stabilizaciji i dovršavanju bankarske unije. također e, vjerujemo da parlament u okviru procedure razrješnice, da bi dakle parlament trebao imati potpuni pristup reviziji, revizijama i ne radi se samo o razmatranju revizorskih izvješća, već smo i mi trebali imati prava na reviziju. Baš kao što to imamo kada je riječ o drugim dijelovima Evropskog proračuna. Zašto? Kako bi se kako bi se zapravo ispunio i ispoštovao članak 310. UFU-a koji predviđa jedinstvo Evropskog proračuna, a ne fragmentaciju europskog proračuna. Dakle, to su pitanja koja u vezi s kojima bi se Europski parlament trebao moći složiti i dati svoje, dati, dati svoje mišljenje. Inače će individualna ekonomska politika nastaviti produbljivati razlike. Ja se nadam da ćemo s našim kompromisima uspjeti osnažiti prava Europskog parlamenta u ovom kontekstu. I zahvaljujemo na dobroj suradnji između svih izvjestitelja u Sjeni i izvjestitelja. Hvala. Hvala, gospodine Gigold. Iz Goja ne vidim nikoga, ne vidim izvjestitelja u Sjeni a ne vidim također ni izvjestitelja u sjeni iz FDD-a. Ovdje su nam ENF-ovci. E, gospodine Manka, čini se da sada imate prijevode na slovački jezik, dakle bili ste veoma jasni u početku, ali možda sada kada imate prijevod želite malo više razraditi svoj uvod i reći nešto više o tome. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa všetkým tieňovým za ich názory a naozaj... Hvala, zahvaljujem svim izvjestiteljima u Sjeni na izražavanju njihovih mišljenja i također na ovom vrlo pozitivnom ozračju. Trebamo zajednički riješiti probleme koje smo prepoznali i želim također zahvaliti kolegama koje smo čuli danas. Većina zemalja članica podržava jačanje ESM-a. I to ćemo procijeniti. Onda ćemo zajednički odlučiti ime onda kako i također koju ćemo ulogu igrati, odnosno e, kako bismo ostvarili bolji nadzor. Već sada je ESM predviđen, a također e, i djeluje na financijskom tržištu i ima na raspolaganju dovoljno kapitala. To znači da mi u ovom e, trenutku ne tražimo dodatna sredstva. Naravno, trebamo se dogovoriti oko imena. No, ovlasti fonda se neće promijeniti sa imenom, niti će biti sukoba nadležnosti sa Europskom središnjom bankom. Slažem se sa izvjestiteljima u Sjeni koji su rekli da Europski parlament i nacionalni parlamenti trebaju obavljati nadzor. Trebamo zajednički shvatiti koja bi trebala biti pozicija tog fonda. I trebamo također e, vidjeti i prepoznati činjenicu da je ovaj fond u ovom trenutku van proračuna, tako da nemamo nadzora nad njime, ali u budućnosti treba ići u tom pravcu. E, također e, se treba fond podvrgnuti i dodatnom nadzoru računovodstvenog, odnosno revizorskog suda. Kada je riječ o nacionalnim eh, parlamentima, eh, njihova uloga je sve značajnija jer oni moraju također odobriti ulogu ovog fonda. U budućnosti možda nacionalni parlamenti neće više imati tu ulogu, tako da ćemo morati na neki način to zakonodavno uobličiti. Treba nam dodatna potpora za ovaj mehanizam i u ovom slučaju nacionalni parlamenti trebaju biti obavješteni kako bi mogli obraćati se i upravi fonda i izvršavati nadzor nad njime. Kada je riječ e, nadalje o simetričnim i asimetričnim šokovima, ovaj fond mora biti od pomoći. Naravno da postoje asimetrični šokovi. Što se događa kada jedna zemlja se nađe u poteškoćama? Pa evo, upravo je to uloga fonda, odnosno pravovremeno rješavanje problema. No kada je ovaj mehanizam uspostavljen, došlo je do asimetričnih e, šokova, zbog čega su Irska, Portugal, Španjolska, Grčka i Cipar e, se našli u poteškoćama. I to je dovelo do domino efekta i utjecaja na druge zemlje. Dakle, ti su šokovi doista opasni i ovaj fond morao biti ustrojen na način e, da se može suočiti i sa asimetričnim i sa asimetričnim šokovima. Dakle, taj fond bi trebao praktički e, rješavati posljedice ex posta, ne djelovati ex ante. Međutim, ja smatram da bi trebao djelovati u obje situacije, dakle ex post i ex ante. Ponekad je potrebno spriječiti pojavu katastrofa, naročito kada prognoze pokazuju da je kriza moguća. Dakle, zemlje bi trebale biti u stanju dobiti sredstva iz fonda kako bi spriječile pojavu tih šokova. Taj bi mehanizam trebao učvrstiti stabilnost članica u slučaju lošeg pristupa financijskim tržištima i kreditiranju recimo u slučaju pogoršanja situacije u kreditnom sektoru i na financijskim tržištima. A to je moguće ako imamo dobre prethodne analize situacije. Na kraju želim zahvaliti svim izvjestiteljima o Sjeni. Na posljednjem sastanku ostvarili smo sjajan napredak, čak i u točkama za koje nismo mislili da ćemo se moći sporazumjeti. Tako da se nadam da ćemo moći nastaviti tim putem e, i da ćemo uspjeti doći do konsenzusa i čvrstog sporazuma. Hvala. Hvala lijepo gospodin Manka. Imamo nekoliko minuta za e, spontano javljanje, gospođo Perez. Hvala e, predsjedniče. Dakle, potpuno je u ovoj priči jasno da je vijeće u nekoj vrsti blokade i da stvari ne napreduju brzo. I upravo zato bi parlament trebao odeslati signal i to e, tijekom i to u, u obliku e, privremenog izvješća. To bi nam omogućilo da potaknemo razmišljanje u vijeću vezano za ovo područje i da osiguramo da se uzmu u obzir neke teme koje su važne parlamentu. I sada ću se vratiti na dvije, tri važne teme. Prvo je pitanje naziva. Neću se vraćati na ovo, ali svjesna sam da je to još uvijek otvoreno pitanje. Moj klub je predložio formulu koja nam se čini korisnom, odnosno imamo Europski fond za stabilnost, financijsku stabilnost i to bi se moglo pomiješati sa Europskim socijalnim fondom. A Dakle, moramo voditi račune da ne dođe do e, zabune između fonda i mehanizma. Ali ako se zadrži status quo, i to će nam biti u redu. A ako vi kažete da je važno voditi računa o tome što tržište smatra, onda ćemo to uzeti u obzir. I ne želimo da se donose odluke e, na brzinu koje će dovesti u pitanje e, stabilnost e, ili bilo što drugo. Dakle, moramo se međusobno dogovoriti i svoj dogovor uskladiti, to jest dogovor koji će proizići iz prvotnog nacrta komisije. Što se tiče odnosa sa tim fondom, odnosno sa tim mehanizmom, i što se tiče prirode sporazuma, dogovora, aranžmana koji možemo definirati e, i uspostaviti između Europskog parlamenta i mehanizma za stabilnost, želim reći da je jedan od stavaka koji, koji su usvojili e, je bio predmet rasprave u odboru za ustavna pitanja. Zbog, moglo bi se dogoditi da uđemo u kontradikciju u parlamentu, jer većina nas jest za, integraciju Europskog, Europskog stabilizacijskog mehanizma u ugovor, osnivački ugovor, a ako to u ovom trenutku nije moguće, naći ćemo se u nekoj međufazi. Dakle, što se tiče europskog e, stabilizacijskog e, mehanizma, trebali bismo dakle doći do definicije nakon e, postizanja, sporazuma i jako je važno da osnažimo njegovu autonomiju kao institucija i moramo biti... Evo, ja ću vam pročitati ovaj stavak. Nadam se da će su da su izvjestitelji neće ovdje intervenirati. ESM would send out a signal that increased the autonomy of the latter when the strong position of parliament is that it should as proposed by the commission be integrated into the treaty and the eu legal order. I posljednja točka i posljednja stvar o kojoj su govorili su izvjestitelji, a mislim da je to također jako važan, važan, da, to jako važan e, signal. Dakle, to je riječ o, uvjetovanosti. Slažem se sa onime što su rekli su izvjestitelji. Ja sada neću ulaziti u raspravu koja se odnosi na razmjenu gledišta vezano za to, vezano za poštivanje prethodnih pravila, je li to ex ante, post i tako dalje. Radi se zapravo o jednom ideološkom diskursu i raspravi iz koje se nikad nećemo iščupati. Činjenica da ne uspijevamo dovršiti Europsku monetarnu i gospodarsku uniju je dovoljno znakovita. I ako želimo ponovno odigrati važnu ulogu na međunarodnoj sceni, baš kao e, što e, je e, jučer više puta rečeno, moramo dobro razmisliti kako djelovati. Hvala lijepo, gospođo Beres. Mi ćemo podržati. Uzeli smo u obzir sve što ste rekli. Imamo li drugih javljanja za riječ? Ja ne vidim da se više itko javlja. U tom slučaju, evo, zamolit ću komisiju da podijeli svoje razmišljanje s nama. Hvala gospodine predsjedniče na riječi. Na početku želim zahvaliti izvjestiteljima i izvjestiteljima osjeni na do sada određenom poslu na nacrtu privremenog izvješća o rezoluciji. Dakle, prihvaćamo srž izvješća i primamo na znanje činjenicu da e, i u parlamentu i u zemljama članicama se vodi o tome životna rasprava, što nas na neki način oduševljava. Evo, želim skrenuti vašu pozornost na tri elementa koja proizlaze iz vašeg mišljenja. Dakle, cijenimo vašu potporu na poziv na uključenje ESM-a u europski okvir i kao i parlament, komisija se zalaže za to da se poveća demokratska odgovornost ESM-a i treće, treba osigurati definiciju uloge esm a dakle, hoće li to biti sukladno našem prijedlogu u ovoj fazi u međuvladinom kontekstu uz e, sudjelovanje drugih institucija koje su prisutne u europskom okviru. Hvala vam. Hvala. Ostaje nam dakle... Izvolite. Gospodine predsjedniče, je li moguće mm, postaviti pitanje komisiji? Naravno. Imamo još 14 minuta. Izvolite. Hvala. Imamo jednostavno pitanje za komisiju. Kao što ste vidjeli iz amandmana različitih e, klubova zastupnika, mnogi u parlamentu traže veća prava parlamenta u imenovanju, razrišnicama i tako dalje. Zašto je komisija odlučila ne predložiti snažnije e, ovlasti nadzora za Europski parlament i kako se to uklapa u opći sporazum sa Junckerovom komisijom, naročito kada je riječ o snažnijem demokratskom nadzoru koji obavlja ovaj dom. Hvala na pitanju, gospodine Gigold. Evo, komisija može kratko odgovoriti. Hvala, gospodine Gigold, na vašem pitanju. Dakle, ako pozorno razmotrite naš prijedlog uredbe EMF-a koji smo objavili u prosincu 2017. godine jasno predviđamo savjetodavnu ulogu parlamenta u imenovanju direktora, ali kao što ste rekli predvidjeli smo i pravo propitivanja ESM-a i također e, mogućnost e, in kamera saslušanja ili povjerljivih saslušanja o ovim e, pitanjima sukladno onome što je već predloženo za druga tijela koja su nadležna za financijsku stabilnost. Dakle, u uredbi EMF-a naročito želimo ojačati ulogu parlamenta, no naravno pozdravljamo i sve prijedloge u tom smislu ako to parlament želi. Merci. Donc nous allons... Hvala. A sada ćemo čuti dva su izvjestitelja. Tko će prvi? Gospodin Pereira da Silva. Pereira, pardonnez-moi. vam se Silva Pereira. Vi ćete prvi, a gospodin Manka sljedeće. Uh, Hvala, evo samo ukratko. Želim reći da je ova razmjena gledišta potvrdila da postoji prostor za politički kompromis o ovom važnom predmetu. I u drugom e, redu preći ću na samo srž predloga i nadovezat ću se na riječi kolege iz ECR-a, a to je da ovaj europski mehanizam za stabilnost bi trebao nadzirati koliko se zemlje članice pridržavaju fiskalnih pravila. Tu se nadovezujem i na ono što smo upravo čuli od komisije, odnosno moramo paziti da ne dođe do preklapanja nadležnosti različitih tijela. Makroekonomski nadzor je sada u rukama Europske komisije, a kada je riječ o nacrtu proračuna, komisija intervenira i tu je Euroskupina i vijeće i mislim da ne bismo mnogo što dobili time što bismo i sami tražili dodatan glas u ovom procesu, već postoji jedan protokol između komisije i ESM-a kojim se uređuje uključenje ovog doma u ovakve predmete, ali mislim da bismo trebali izbjeći bilo kakvo preklapanje između nadležnosti postojećih e, tijela, naročito kada je riječ o ovom pitanju. Dakle, nije to pitanje eksante uvjeta. Nadzor i poštovanje postojećih fiskalnih e, pravila su sada u rukama Europske komisije, ali ako dođe do krize i ako se pojavi potreba za financijskom e, pomoći, onda ćemo se mi e, u većoj mjeri baviti e, post uvjetima. Hvala. Hvala Pedro Silva Pereira. Vladimir Manka. pa pán da budem stručni. Hvala, bit ću kratak. I mišljenje revizorskog suda navodi da bi se međuvladino rješenje trebalo primjenjivati na posebne slučajeve. Znamo da se ovaj mehanizam ne financira iz europskog proračuna i kako bi se osigurala potrebna sredstva za zemlje članice nije se potrebno oslanjati na propise o proračunu koji se odnose na nadležnosti u vezi sa revizijom i tako dalje. Dakle, u prijelaznom razdoblju mogli bismo pribjeći jednom ad hoc tijelu upravo kako bismo se pridržavali europskog prava. Hvala. Hvala gospodine Manka. Postupci bi trebali biti što je moguće više jednostavni. Uloga parlamenta, euro skupine, komisije, te, onima koji, onih koji upravljaju e, tim e, instrumentom trebale bi biti takvi da se izbjegavaju preklapanja. A što se tiče parlamenta, a što se tiče financiranja, nacionalni parlamenti moraju biti uključeni e, u ovaj proces. kada je riječ o likvidiranju i likvidaciji nacionalni proračuni ulaze u igru, a ne e, proračun Europske unije. Hoće li se mm, hoće li se revizijom baviti e, i certifikacijom, hoće li se time baviti Europski revizorski sud ili nezavisna revizorska tijela, to tek treba vidjeti. Ali u svakom slučaju mogu zaključiti da je ovaj sastanak, zajednički sastanak omogućio da dođemo do jednog zaključka koji je vrlo ohrabrujući, a to je da će se izvjestitelji u Sijeni sastati sutra 30. siječnja od 13.30 do 15.00 u dvorani ASP 521 a sljedeći zajednički sastanak Odbora za proračun i ekonomiju a, održat će se u Briselu. Međutim, datum ćete tek dobiti u nadolazećim danima. Vrlo vjerojatno će to biti 7. veljače, ali kao što rekao, to će tek biti potvrđeno. Ima li drugih pitanja? Ne vidim da se itko javlja. U tom slučaju zahvaljujem i završavam sastanak.